sastanka i usvojeni dokumenti su sada raspoloživi. Ima li netko neki prigovor na to? Ne. Onda se te zapisnik usvaja. Predsjednik je od vijeća dobio stajalište